Prema dnevnom redu sada slijedi rasprava o duljem zastupničkom pitanju, a rasprava se odnosi na Europsku brodograđevnu industriju. Počinje autor pitanja, kolega Jakovčić na pet minuta, izvolite. Industrijski sektori pomorske opreme i brodogradnje

Puno hvala kolega Jakovčića. Sada u ime komisije povjerenica Bjenkovska. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, uvaženi kolege zastupnici. Prije svega vam želim zahvaliti što ste mi omogućili da razgovaramo o važnom sektoru europske industrije. To je važno za većinu država članica Europske unije. Na samom početku želim nešto reći o širem kontekstu. Kao što se vjerojatno sjećate, u rujnu prošle godine predsjednik Juncker je dao snažan politički signal u svezi s time da naša industrija treba biti snažnija i konkurentnija. E, samo nekoliko tjedana nakon toga mi smo e, usvojili u komisiji sveobuhvatnu strategiju industrijske politike gdje smo naveli nove mjere. Ova strategija se bavi preostalim e, prazninama E, s obzirom na mjere koje ova komisija i ovaj parlament još mogu provesti, bez obzira na to što nam je preostalo još kratko vrijeme, mislim da još uvijek možemo nešto poduzeti s tim u vezi. Taj dokument, ta strategija je horizontalne prirode, obuhvaća e, i potiče sve sektore da e, uvedu inovacije, da se prilagode situaciji. A htjela bih reći da je brodogradnja samo jedan od tih sektora neke mjere se odnose na taj sektor, ali postoje specifičnosti pojedinih sektora. Također smo poduzeli konkretne mjere za industrijsku transformaciju u specifičnim sektorima i to je primjer onoga što radimo. E, dakle, ove industrije, industrije pomorske opreme i brodogradnje su važne i u društvenom i u e, gospodarskom smislu, kao što ste ispravno istaknuli. To su visoko kvalitetna radna mjesta koja doprinose regionalnom i lokalnom gospodarskom razvoju. Međutim, situacija na svjetskim tržištima, kao što znamo, teška je za čitav niz poduzeća iz Europe. Leadership 2020. koji su usvojili svi relevantni dionici, važna inicijativa koja je usmjerena na inovacije, pristup financijama, razvoj vještina, pristup tržištu i tu su također i neke poticajne mjere za e, brodogradnju i industriju proizvodnje pomorske opreme. E, sve te teme e, su prioriteti u radu Europske komisije. Što se tiče vašeg prvog pitanja, dakle e, kako komisija namjerava podržati dugoročni, dugoročni rast, naš, mi imamo akcijski plan u sklopu programa, e, većinu tih e, mjera će, njima će donijeti odluku sami dionici Neke e, regulatorne aktivnosti i e, pregovori sa trećim zemljama i međunarodnim organizacijama e, spadaju u nadležnost komisije, ona ih treba inicirati i pratiti što se s njima događa. Zatim, što se tiče e, vašeg drugog pitanja, na koji način poduprijeti tehnološku i visokovrijednostnu konkurentsku prednost europske brodogradnje, sama svrha programa Leadership 2020. bila je da se definiraju nove prilike u području inovacija, ozelenjivanja, primjene novih tehnologija, diversifikacije, e, prodora na nova tržišta, i podsjećam vas da je recentna povijesna odluka e, svjetske e, brodograđevne industrije da po prvi puta smanje emisije CO2 također i izazovi prilika. To pokazuje da inicijativa Leadership 2020 sa snažnim naglaskom na inovacije i e, zelene tehnologije i dalje valjana. U poglavlju koji se bavi istraživanjima imamo mjere za istraživanje novih e, prilika na tržištu, za podupiranje e, nulte stope emisija i energetski učinkovitih e, plovila. Mi ne možemo očuvati vrijednost naše brodograđevne industrije ako ne zadržimo ljudski kapital, potrebne vještine i znanje, tako da 2015. godine komisija je odobrila prijedlog pomorske industrije da se osnuje e, vijeće za vještine u pomorskoj industriji, e, dakle za područje pomorskih tehnologija. Još jedna inicijativa na koju smo ponosni odnosi se na pomorske tehnologije budući da je to jedan od, jedna od e, prioriteta, pilota prioriteta. Odabrali smo 7-8 sektora za prvi krug financiranja, a pomorski sektor je jedan od njih. To je pokrenuto temeljem e, nove agende za vještine 2016. godine, a u sklopu erasmusa Plus također smo podržali jedan projekt koji se bavi pomorskim tehnologijama. E, imamo oko 4 milijuna eura financiranja za taj projekt. To je e, pokrenuto prije samo nekoliko tjedana 2018. godine. Što se tiče vašeg pitanja o potrebi za jasnim e, mjerama i suzbijanju prijetnje od svjetske konkurencije, kao što ste s pravom rekli, brodograđevne nacije u Europi su preslabe kako bi se nosile sa konkurentskim pritiskom iz Azije. Još jedanput želim istaknuti da e, se e, upravo to želi postići ta promjena u sklopu našeg dokumenta Leadership 2020. godine. Postoji i OECD radna skupina za e, brodogradnju E, sastanak je održan u trećem mjesecu 2017. godine u Beijingu gdje se pokušalo vidjeti na koji način ukinuti poslovne prepreke u Kini kao što su ograničenja vezana uz vlasništvo, davanje subvencija, e, slaba zaštita e, prava intelektualnog vlasništva i slično. Da kako takve razmjene mišljenja ne daju rezultate odmah, ali to je jedini način da pokažemo Kini, ali isto tako i ostalima koji su uzajemne prednosti dobrih ravnopravnih trgovinskih odnosa. Zatim što se tiče izravnih e, ulaganja, da kako da Europa mora biti otvorena prema izravnim stranim ulaganjima. Međutim, ne smijemo biti naivni. Ta otvorenost ne može značiti da se omoguće transakcije stranih vlada ili stranih e, ulagača koji imaju skrivene namjere. Oni možda žele steći e, udjele u europskim tvrtkama koje su od strateškog značaja. Dakle, prijedlog analize e, izravnih stranih ulaganja sada je e, na vijeću. Dakle, cilj je da se analiziraju transakcije koje mogu biti rizične, e, posebno kada je riječ o kritičnoj infrastrukturi poput brodogradilišta i luka. Najnovija studija koju je naručila komisija o novim trendovima u e, brodograđevnoj industriji i pomorskoj opremi definira čitav niz izazova, ali ono što je još važnije daju se i konkretne preporuke. Ova komisija je raspravljala o tim preporukama sa predstavnicima industrije i mi ćemo e, izraditi e, odgovarajuće zaključke na temelju toga što će biti sastavni dio rasprave o budućem višegodišnjem financijskom okviru. Hvala. Hvala povjerenice, a sada na tri minute kolega Kelly. Gospodine predsjedniče, povjerenice, dragi kolege, vas petero, šestero, drago mi je što ovdje mogu govoriti u ime kluba zastupnika Pučana, da kako EPP je u potpunosti opredjeljen industrializaciji Europe i želim također ponoviti e, pitanje kluba ALDE vezano za ovo važno pitanje koje nam je tako dobro predstavio e, kolega Jakovčić. E, budućnost europskog brodograđevnog sektora je ugroženo zbog e, međunarodne konkurencije i samo integrirani jedinstveni pristup prema međunarodnoj konkurenciji omogućit će Europi da se nosi sa tim konkurentskim izazovima. Treba nam zajednička strategija koja se može mjeriti sa onom koju imaju e, naši suparnici iz Azije. Irska je zemlja otok i ima dobru brodograđevnu industriju i može doprinijeti europskim naporima u tom sektoru. 20. i 30. godina u Korku e, je osnovan najveći brodograđevni centar u zemlji koji je bio važan do 60. godina i imali smo oko 1500 e, zaposlenika u brodograđevnoj industriji. Mnogi su veliki brodovi tu izgrađeni i porinuti u more, kao što je e, Aletna. E, isto tako, nažalost, dok je e, 1944. godine zatvoren, što je dovelo do gubitka velikog broja radnih mjesta i do opadanja važnosti brodograđanog sektora. Kork je e, povezan uz druge, e, e, povezan s drugim velikim lukama. Remont i popravak brodova i dalje se su djelatnosti koje postoje u Korku. I postoje velike mogućnosti za ponovnu obnovu brodograđevnog sektora u tom području. Ja trenutno surađujem e, kako bi se ova luka unaprijedila i dobila status luke za teret i mislim da tu postoji veliki potencijal. Želim zahvaliti komisiji koja će sudjelovati na tome i koja će moći vidjeti kako izgledaju te luke. Također imamo i velik broj malih ribarskih luka u mojoj izbornoj jedinici to su e, dakle ribarske luke koje su ključne za gospodarstvo u mojoj izbornoj jedinici. Na kraju samo još želim reći da imamo i Roslier luku u mojoj izbornoj jedinici koja se koristi za prijevoz putnika i robe, ali isto tako i tereta a u razdoblju nakon Brexita imat će veliku važnost. Tako da imamo priliku učiniti ono što naš predsjednik jednom rekao, Antonio Tajani, da zaustavimo sa industrijskim masakrom u Europi i da posebno e, obnovimo europsku brodograđevnu industriju. Hvala. Hvala lijepo kolega Kelly. Prihvaćate li pitanje kolege Mamikinsa? Izvolite godātais prezidenta kungs paldies godājamā kolēģi par to ka jūs eh, pieņēmāt manu Hvala vam gospodine predsjedniče i hvala vam kolege što ste mi dali priliku da postavim ovo pitanje. Znamo da je brodogradnja u Europi važna za nas, međutim Kina nam je tu veliki konkurent. Mislite li da ćemo u skorijoj budućnosti mi u Europi biti u mogućnosti e, stvarno konkurirati Kini? Hvala. E, mislim da ne samo da možemo, nego da hoćemo. I mislim da me povjerenica ohrabrila svojim riječima kada je rekla kako ćemo ponovno povratiti konkurentnost i pomoći našim lukama moramo se ujediniti, udružiti snage i ako to učinimo možemo postići mnogo kako bismo pomogli brodogradnji i kako bismo bili konkurentni Kini. Europa mora povratiti svoju industrijsku snagu. Kao što sam rekao već u vezi s onime što je rekao Antonio Tajani, mislim da to možemo učiniti zajedno s komisijom i državama članicama i hvala na pitanju. Hvala kolege Kelly. A sada kolega Mamikins. Hvala vam, eh, gospodine predsjedniče, uvaženi kolege. Europa je danas još uvijek važan akter u svjetskoj brodograđevnoj industriji, međutim slaba potražnja se očekuje u sljedećih deset godina u Europi. To znači da će se ta industrija suočiti sa ozbiljnim izazovima. Koliko vidim, nema nas ovdje mnogo na plenarnoj sjednici, ali to ne znači da je tema manje važna zbog toga. Europa je pomorska sila i moramo uzeti u obzir e, sve perspektive ovoga sektora. Naš europski projekt je jedinstven i naši susjedi se pitaju na koji način možemo držati tako stabilan regulatorni okvir. No treba imati na umu da se Europska unija ne svodi samo na norme i, norme i propise, nego i na geopolitička pitanja. Pomorska politika još uvijek e, pada u tu politiku snaga i mi moramo biti geopolitički igrači u suvremenom svijetu. Studija e, koju je naručila Europska komisija pokazuje da e, budućnost europskog prodograđanog sektora ne donosi samo ekonomsku nego i političku sigurnost te da ima i ekološke implikacije u unutar Europske unije. Iz tog razloga Europi treba jedan pragmatičan i vizionarski pristup u odnosu na brodograđevnu industriju. E, brodograđevna industrija u Europi se u posljednje vrijeme posebno koncentrirala na visoko tehnološki segment što nam može dati velike konkurentske prednosti i možemo se odmaknuti od jučerašnjih tehnologija. Međutim, moglo bi se dogoditi da i Kina ima, donese političku odluku e, ulaska u ovaj segment visokotehnološkog tržišta, tako da trebamo razmisliti o tome koji će biti naši sljedeći koraci u očuvanju tehnološke prednosti. S obzirom na svjetska trgovinska pravila e, potrebna nam je europska krovna struktura kako bismo zaštitili svoja brodogradilišta ovo tržište se i dalje temelji na dolarima, što znači da trebamo također zaštititi ovu industriju od financijskih neravnoteža, omogućiti e, pravedan tretman našim proizvođačima. Brodograđevna industrija također doprinosi europskoj pomorskoj sigurnosnoj strategiji, e, arktičkoj politici i europskim pomorskim misijama. Države članice Europske unije imaju snažne ekonomske i pomorske interese, tako da nisu sklone prenijeti više nadležnosti komisiji u ovom području. Međutim, budemo li, se, budemo li morali konkurirati sa velikim svjetskim pomorskim silama, morat ćemo objediniti resurse. Brexit će u nekoj mjeri e, dovesti u pitanje naš položaj, međutim to nam može dati i poticaj da izgradimo zajedničku pomorsku politiku. Još jedan razlog iz kojeg moramo imati efektivnu industrijsku politiku u pomorskom sektoru je ekološke prirode. Europska unija je progresivna sila u, u tom području i trebalo bi zadržati taj status i u pomorskim trgovinskim odnosima. To bi također moglo e, doprinijeti našim napravima promicanju e, okolišnih standarda. E, isto tako ćemo moći omogućiti brži transport iz Afrike i Azije u Europe preko Artika, nego što je to sada slučaj kada idu preko Bliskog istoka moći će se napustiti e, e, opasne rute i to će zapravo premjestiti čitav promet prema sjeveru i Arktiku. Zato treba razmišljati već sada o novim tehnologijama i novim plovima koji će moći e, ploviti u tim uvjetima na sjeveru. Ja dolazim iz jedne pomorske zemlje E, mi u Latviji imamo neke izazove, a najveći izazove tiču se izgradnje vještina radnika. Zahvaljujući povijesnim rutama i staroj tradiciji u brodogradnji, Latvija ima dobru poziciju među svjetskim pomorskim silama. To se jamči i uvođenjem naprednih materijala, novih tehnologija i novog dizajna. Međutim, te inovacije nisu dovoljne kako bi e, latvijska brodogradnja bila u dobrim ekonomskim uvjetima, posebno imajući u vidu usporavanje potražnje u Europi. Danas je brodograđani sektor sastavni dio e, gospodarstva kojeg se temelji na znanju i e, Latvija mora tražiti stvarni europski pristup kako bi se ovaj sektor održao i kako bi se očuvalo blagostanje radnika. Hvala lijepo kolega. Sada na minutu i pol kolegica Krupa. Da, ja u cijelosti podržavam autora ovog usmenog pitanja upućenog Europskoj komisiji u vezi Europske brodograđevne industrije i njezinog budućnosti posebno s obzirom na to što su aktivnosti koje komisija poduzima zapravo dovele do potpunog neuspjeha e, recimo svih brodogradilišta u Poljskoj, poznatih brodogradilišta u Gdańsku. Mi znamo da ih je bilo mm, brodogradilišta koja su radila tisuću brodova na godinu, a nakon pristupa Europskoj uniji onda se pokazalo da je, da su državne subvencije brodogradilištima nelegalne, pa prema tome su se morale obustaviti, što je za posljedicu imalo da smo izgubili jako puno poslova, da je sektor propao. Zatim prijedlozi restrukturiranja koje je poljska vlada iznijela komisiji su također odbijeni i kao rezultat svega toga velika brodogradilišta u Gdańsku su morala biti prodana ukrajinskim poduzećima i tako dalje. Nažalost nismo vidjeli ni malo dobre volje u komisijnim redovima da se podrže i e, naša brodograđevni sektor. E, proteklih godina, zahvaljujući velikim naporima poljske vlade, se počelo obnavljati brodograđevna industrija u Poljskoj i mi smo u Gdanjsku, Štetinu i još nekim mjestima osam velikih brodogradilišta uspjeli otvoriti. To je za nas strateško pitanje koje služi zaštiti naše sigurnosti i stoga smo i usmjerili sve e, u to. Hvala lijepo. Sada na tri minute kolegica Anderson. Hvala lijepo. Irska kao otok više ovisi o brodogradnji i brodovima od ostalih zemalja zemlje Europske unije. Trenutna zapravo odvažnost britanske vlade u odnosu na Brexit znači da samo želi izbjeći da se Irska kazni vjerojatnim poteškoćama u tranzitu irskih eksporta kroz Britaniju. Prema tome, brodograđevna industrija i građenje brodova su sve važniji za Irsku. Europska strategija koja se bavi ekonomskom krizom u brodograđevnoj industriji je prihvatila Harland i Wolf, najveće brodogradilište u Belfastu. Oni su se okrenuli inovaciji i novim tehnologijama. Oni su sve zeleniji i sve više diversificiraju svoje proizvode na novim tržištima. Puno toga je učinjeno proteklih godina, pogotovo kod najvećim lukama na Sjemeru, uglavnom u Belfastskoj luski, u Warren Pointu, Larnu i mojem dom gradu iz kojeg dolazim, Foil Luci, koji su naravno se oslanjaju isključivo na europske opskrbne lance. Brexit užasno šteti našem planu i riskira da teško u, pogodi našu industriju. U međuvremenu strategija britanske vlade čini se da se sve više okreće prema vojnim borbenim brodovima i to izgleda da je njihova jedina vizija za cijeli taj sektor. O tome kao i mnogim drugim pitanjima britanska vlada čini se da uopće ne želi, ignorira ih i ne želi vidjeti koje će biti posljedice Brexita za Sjevernu Irsku. A sve to treba uzeti u obzir kad se planira europska strategija za buduća vremena. Rješenja postoje za pretnje koje Brexit donosi za svaki sektor, pa tako i za brodograđenje. U tom smislu mi smo predložili sustav zelenih i crvenih kanala koji bi trebali nadopuniti postojeću infrastrukturu u lukama i mogla bi se koristiti da se zbrine roba koja ulazi, registrira roba koja ulazi i izlazi iz sjevera Irske. Ovaj sustav bi se koristio za dobar tranzit kroz Britaniju iz Irske i za ostatak Europske unije. Zbog toga bi naravno i zaštitio integritet europskog jedinstvenog tržišta i dozvolio da se nastavlja trgovina s istoka na zapad. Mi ne želimo mm, e, da se vidim granica koja dijeli Irsku još ojača, a isto tako ne želimo ni da morska granica između Britanije i Irske e, bude prepreka bilo kakve vrsti. Zar trebam podsjetiti ove zastupnike da je čuveni brod Titanic izgrađen u brodogralištu Harland i Wolf u Belfastu. E, Belfast centar grada i četvrte Tanik su rezultat mirovnog procesa. To je jedna zajednica koja se razvila, a evropsko financiranje im je pomoglo da se transformiraju puno bolje. Međutim, Titanik je bio na svom prvom putu naletio na Glečar kao što znamo, u Sjevernom Atlantiku je potonuo. Prema tome, nemojte dozvoliti da Irska, bilo sjever, bilo jug, e, se zaleti iz sukobi sa, suoči sa nekim e, glačarom i da to bude, a taj glačar bude Brexit. Hvala lijepo gospođo Andersen, sada kolega Elisa na dvije minute. Hvala lijepo. Komisija je prezentirala plan jednu zapravo strategiju za brodograđevnu industriju, za našu neposrednu budućnost. Međutim, mi zapravo ne vidimo u kojoj mjeri su realni ti planovi komisije. Vidimo da oni pokušavaju pojednostavniti pravila, ali onda je pitanje u kojoj mjeri će se to sukobiti sa suverenošću pojedinih država da o nečem odlučuju. Onda pitanje je kako će izgledati ono iste šanse za sve na jedinstvenom tržištu. Zatim, pitanje je kako će se uopće to u tržištu uklopiti. Jer naravno tržište ima svoje vlastite dinamiku i zakone koji se odnose na sve sudionike koji izlaze. Prema tome mi ne znamo recimo na koji način će se konkretno onda pružiti potpora našim brodogradilištima koje su u lošem stanju a davanje državnih subvencija i potpora to je isto tako samo jedna palijativna mjera jedna zapravo um, samo stvar koja odgađa pravo rješavanje problema ja vas tu želim podsjetiti na različitu zračnu industriju i različite e, aerodrome koji su tako građeni a mi imamo s tim problema u nizozemskoj mi smo milijarde i milijarde gulda naplatili da bismo neprofitabilne brodogradilišta pomogli i na kraju ništa nismo učinili, brodogradilišta su zatvorena, ljudi su ostali bez posla, a cijeli porezni novac je bio bačen kroz prozor. Prema tome, zadnjih godina je sad situacija takva da nizozemska brodogradnja ponovno počinje e, uspijevati i cvjetati. To ne zbog državnih potpora, nego zato što su sami poduzetnici i brodovlasnici krenuli inovativno nove tehnologije, okrenuli se budućnosti. Prema tome, na kraju kazano, tržište će sve regulirati. Uvijek je potražnja i ponuda ono što sve diktira. Prema tome, svi ovi programi o kojima se tu govori bi trebali prestati. Bilo kakve eh, evropske subvencije trebaju se ukinuti i treba ostaviti brodogradilište tržištu i inovativnim poduzetnicima. Hvala lijepa. Sada na minutu i pol kolega Pas Mađarski. Štovane kolege, Hvala vam što ste postavili ovo tako važno pitanje. Nekolicina država članica ima e, tradicionalno razvijenu brodogradnju i ona je sada ugrožena. Mnogo smo govorili o reindustrializaciji u Europi. Mi trebamo zadržati radna mjesta i trebamo zadržati tu tradiciju da ponekad se suočavamo sa nelojalnom konkurencijom trećih zemalja. Međutim, to su zemlje koje žele osvojiti tržišta. Na nama je, državama članicama i Europskom parlamentu i općenito Europskoj uniji, da vidimo možemo li zadržati ta radna mjesta. Hvala kolega Čampaski. Prihvaćate li pitanje kolege Mamikinsa? Da, izvolite kolega Mamikins. Hvala lijepo gospodine Čampaski što ste prihvatili moje pitanje plava karton. Dakle, moja država Latvija je 2004. pristupila Bugarskoj uniji, a Bugarska je to učinila kasnije zajedno s Rumunjskom 2007. U brodograđevnoj industriji mi smo oni koji nešto su i napravili, ali i puno, puno toga izgubili. No, istodobno smo ponešto i dobili. I za ljude i za, brodo, i za vlasnike. A kako je to kod vas u vašoj zemlji? Jeste li vi izgubili ili dobili nešto? Kako je to izgledalo? Kolega, благодаря za kolega Mamikins. Hvala vam na ovom pitanju. Kolega Mamikins, sasvim ste u pravu. Ulazak e, Bugarske i Latvije u Europsku uniju je pitanje pregovora. Da, na početku smo izgubili neka radna mjesta, međutim kasnije se taj sektor razvio. Trenutno imamo dva javna brodogradilišta i više privatnih brodogradilišta. Dakle, mi trebamo unutar Europske unije međusobno surađivati jedni s drugima, što uključuje i pomorska pitanja. Mislim da ćemo tako dobiti pozitivnije rezultate. Hvala. Hvala lijepo kolega Žampaske. Sad imam jedno javljanje za riječ u slobodnom javljanju Catch the A nakon toga će povjerenica Bjenkovska uzeti riječ. Ali nemamo ni jedno, pa onda povjerenica odmah. Hvala lijepo. Hvala svima vama na vašim komentarima. Mislim da su, da je brodogradnja toliko važna i opće pomorski sektor u Europi da bi trebali tome posvetiti još više pozornosti nego što smo to do sad činili u idućih 18 mjeseci. Kao što smo već spomenuli, naš program Leadership 2020 je vrlo važan jer on treba se baviti novim izazovima i novim šansama koje ti izazovi donose u novoj industriji. Treba se raspravljati kružno gospodarstvo, inovacije, nove tehnologije. A ja sam uvjerena da da ćemo i napraviti nešto jer mi trenutno raspravljamo i zajedničke napore ulažemo sa svim dionicima i mislim da ćemo ostvariti neke konkretne rezultate u budućnosti. Naravno, zemlje članice žele osiguranja da će se industrija oporaviti i da će moći iskoristiti šanse koje ti izazovi donose. Naravno da mi moramo nastaviti surađivati sa svim dionicima, sa parlamentom s industrijom, to je jasno. Ali mogu vam reći da ću se osobno još pobrinuti posebno za one sektore ko, gdje mislim da treba naše aktivnosti još pojačati. Jer e, naše aktivnosti mogu doista donijeti razliku, uključujući pristup tržištima i pristup financiranjima. Mi jako puno činimo na razvoju vještina i na stručnom usavršavanju. Činimo jako puno da se lakše dođe do tržišta. Međutim, sad s ovim novim proračunom i VF-om koji se planira, mi ćemo predvidjeti i posebna još e, sredstva za razne stvari koje su potrebne upravo oživljavanju brodograđevnog sektora. Što znači da ovo nije kraj naše rasprave, ona traje